Good afternoon, ladies and gentlemen. Can we... Dobar dan, dame i gospodo, nastavljamo sa drugim dijelom našeg sastanka odbora Regi. next point in our agenda. Sljedeća točka na dnevnom redu je glasovanje. Naše jedino glasovanje za danas uh, o izvješću odbora KONT o godišnjem izvješću Komisije za 2013. godinu o zaštiti financijskih interesa Europske unije. Gospodin Arimu je iznio svoj nacrt mišljenja 4. studenoga, a rok za podnošenje amandmana je bio 13. studenoga. Zaprimljeno je 48 amandmana i određeni broj e, kompromisnih amandmana. Prije nego što prijeđemo na glasovanje, želim eh, dati riječ gospodinu Arimonu, ako je želi. Ne, ne želi. U redu, hvala. Mislite li da moramo provjeriti? Ok, create the U redu, postavite pitanje. Provjerit ćemo onda radi li sustav elektroničkog glasovanja. Evo, prelazimo odmah na provjeru. Otvaram glasovanje. Did Zatvaram glasovanje. So it works. U redu, radi. Sve radi u redu. You don't see the result? No, I don't. Okay. Okay, let us try again. I open the vote. Pokušajmo ponovno, otvaram glasovanje. It works now. Sad radi, nadajmo se. Zatvaram glasovanje. Here we are it works now. U redu, sada radi. A, actually, we'll vote electronically in the end. Na kraju razmatranja amandmana ćemo glasovati elektroničkim putem, a za ove amandmane ćemo glasovati podizanjem ruku. Paragraf 1, new Dakle, prvi kompromisni amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromisni amandman 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman tri... Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Prelazimo sada na amandman broj četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromisni amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odnosno, ne primjetbe, nego suzdržani? Accepted. Usvojeno. Amandman broj 9. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromisni amandman pet. Za? Okay, you understood me. U redu, shvatili ste me, ispričavam se. Tko je za? Ponavljamo. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Hvala. Kompromisni amandman Šest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 23. Evo, pardon, 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman sedam. To je glasovanje po dijelovima u četiri dijela, ako se dobro sjećam, da četiri dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Treći dio. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. I četvrti dio. Tko je za? protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaje se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Amandman 43. Glasovanje elektroničkim putem. Oh, it doesn't working. Ne radi. Htjeli bi provjeriti elektroničkim putem. Open the vote. Otvoram glasovanje. Hvala vam. Close the vote. Zatra glasovanje. Rejected. Odbija se. Amendment is rejected. 33. So we go to amendment 40, 46. Who is... Prelazimo na amandman 46. koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. i glasovanje o ovako izmijenjenom mišljenju. Otvaram elektroničko glasovanje. Please close the vote. Zatvaram glasovanje. The opinion adopted. Mišljenje je usvojeno. Hvala vam. Sljedeća točka na dnevnom redu je mišljenje. Ne, nije mišljenje. Dogs in the French outmost region. To je pitanje poreza u najudaljenim francuskim regijama. 2004. godine vijeće je usvojilo odluku o onome što je sada članak 349. ugovora kojim se ovlašuje Francuska da na razdoblje od 10 godina primijeni smanjenje poreza octroi de za određeni broj proizvoda koji se proizvode u francuskim najudaljenim regijama. Komisija je sada podnijela vijeću prijedlog kojim se ovaj posebni e, režim primjenjiv na francuske najodeljenije regije proširuje i kojim se također ustanovljuje novi režim za Octroi de Mer od 1. siječnja 2015. godine do 31.12.2020. godine. Ovaj prijedlog je na razmatranju u okviru procesa savjetovanja i vijeće nije obvezno uzeti u obzir stav Europskog parlamenta, ali može djelovati tek nakon što se posavjetuje sa Europskim parlamentom. Evo, to je postupak savjetovanja. Komisija je usvojila svoj prijedlog prekasno kako bismo mi o tome razmatrili i raspravili u početku studenoga i to je skratilo vrijeme na nama e, na raspolaganju, zato jer e, ako se zakon usvoji do kraja godine, onda će se time poništiti e, postojeći zakon i doći će do rupe, odnosno prnine u pravnom sustavu i to je pitanje koje ćemo postaviti novom povjereniku. U budućnosti komisija mora osigurati da se prijedlozi usvoje na vrijeme kako bi ih parlament mogao razmotriti u uobičajenom postupku, a ne pod vremenskim pritiskom. S ovoga postupka koordinatori su se sporazumjeli da će predsjednica razraditi nacrt mišljenja u sklopu pojednostavljenog postupka sukladno članku 50. poslovnika i tu predsjednica može predložiti da se usvoji zakonodavni prijedlog bez amandmana osim ako jedna desetina članova tog odbora se tome usprotivi i onda predsjednica podnosi ovo izvješće plenarnoj u prosincu koja će onda usvojiti ili ne usvojiti prijedlog. Dakle, nakon ovog objašnjenja želim zapitati zastupnike imali primjedaba na ovaj prijedlog. Nema. Hvala vam. Dakle. Give, me a chance to uh, present a report to the plenary. Onda sam eh, time zadužena da predam izvješće plenarnoj. Hvala. Sljedeća točka na dnevnom redu je odobrenje odluka koordinatora. Imate li te odluke? They were sent at 2 o'clock. So, I, I only... Odluke su prosjeđenje u 14 sati. Želim samo spomenuti da Okay. It is, it is written, Mrs. it is written that we... Gospođo ovdje stoji da se koordinatori su se sporazumjeli da će pisati povjereniku Krecu i tražiti formalno izvješće Europskog parlamenta o zahtjevu iz članka. Dakle, to bi bilo to. A ako se slažete, poštovani kolege, Upravo smo odradili tu formalnost e, i tražimo izvješće neformalno, zato jer e, formalnim putem e, bi to predugo trajalo dok se to ne zaprime u parlamentu. Evo, hvala vam lijepa i sa ovim izmjenama usvajamo odluke koordinatora. We should have a paper or not? No? No? No? Okay. Thank you. Thank you. Uh, and our next point. I ča točka na dnevnom redu je zapravo glavni sadržaj našeg poslijepodnevnog dijela radova i želim pozdraviti tri viša dužnosnika iz Europske komisije, iz e, glavne uprave Regio i Urban i pozdravljam ih na našem sastanku razmjeni mišljenja o, informacijskom sastanku o kohezijskoj politici. Svatko od njih će imati priliku uzeti riječ na 15 minuta i govorit će o područjima koja su u njihovoj konkretnoj nadležnosti, a onda ćemo otvoriti raspravu sa zastupnicima nakon svakog izlaganja i rasprava će za svako izlaganje trajati 30 minuta. Evo, nakon oduljenja jutros obećajem to čvrsto. Hvala vam lijepa i drago mi je što mogu dati riječ gospodinu Nikolesu Martinu, zamjenika ravnatelja za učinkovitost politika koji će govoriti o programiranju u okviru glavne uprave Regio. Izvolite gospodine Martin. Hvala vam lijepo predsjednice, lijep pozdrav svima, zadovoljstvo je biti s vama, imati ovu priliku dati vam jedan kratki pregled onoga što smatramo ključnim točkama za kohezijsku politiku između 2014. i 2020. Ja ću naravno predstaviti ishod poprilično dugih pregovora koji su većim dijelom završeni upravo zbog podrške Europskog parlamenta. I doista moram eh, odati priznanje radu izvjestitelja na svim uredbama, dakle radilo se doista o napornom, dugotrajnom poslu i velikim dijelom zbog njihove posvećenosti i predanosti eh, smo došli do toga što možemo nazvati novom kohezijskom politikom, moderniziranom kohezijskom politikom. Nadam se da je prezentacija tu negdje, malo čas je bila na ekranima, odnosno platnima. Anyway, I will I will assume it will appear at any moment. Um, as... Dobro, vjerojatno će se pojaviti. Kao što je predsjednica već rekla, sa mnom je dvoje kolega, dva ravnatelja iz opće uprave za regionalnu urbanu politiku Europske komisije, e, gospodin Mici Siber i pozabavit ćemo se e, sljedećim temama. Evo ovo je kratak pregled onoga što smatram ključnim elementima reforme, zatim ćemo reći nešto o programiranju jer to je ono čime se trenutno bavimo i staknuli bismo neke ključne elemente u tom procesu i dali vam stanje stvari gdje se trenutno nalazimo. Rudolf nakon mene će se osredotočiti na one ključne dijelove modernizacije, dakle usredotočenost na rezultate, a Frank će se dovezati na onaj dio o upravljanju i kontroli, što mislim da je gdje je također došlo do značajnih promjena i možda je ovo pogodan trenutak e, za to, s obzirom da smo upravo u procesu, sredini procesa dobivanja razrješnice za ovo razdoblje, tako da i u tom kontekstu uvelike razmišljamo o poboljšanjima za budućnost ključne točke reforme. Što možemo reći ako želimo opisati što je novo, što je drugačije? Prije svega, eh, usmjeravanje resursa na ključne sektore za razvoj. Dakle, na mehanizme kojima se možemo pobrinuti da će eh, novac doći do najprioritetnijih razdoblja područja. To je vezano uz jasne ciljeve, rezultate, na to ćemo se nadovezati u drugom dijelu, malo detaljnije, koji su dakle glavni načini na koje to ostvarujemo. Sljedeći aspekt e, učinkovitijeg korištenja sredstava su učinkoviti predovjeti, nešto ću reći o tome jer je to vezano uz programiranje, zatim koordinirana upotreba različitih fondova da kojima se pokušavamo pobrinuti da se integrirano, a ne izolirano radi ponovno. Kako bismo bili učinkoviti i o tome ću nešto reći više. Zatim veza sa širim gospodarskim okruženjem i reformnim procesom. Ovo se nadovezuje na europski semestar i e, gospodarsko upravljanje. Zatim osnaživanje revizije i kontrole i pojednostavljenje Dakle, to su one na područja gdje su se važne stvari promijenile za razdoblje od 2014. do 2020. u usporedbi sa onim 2007. do 2013. I zbog toga upravo i govorimo o novoj politici za novo programsko razdoblje. kratak pregled, ako pogledamo samo arhitekturu za 2007. do 2013. govorili smo o konvergenciji, konkurentnosti i europskoj teritorijalnoj suradnji, a sada imamo svega dva cilja koja zamijenju dosadašnja tri. Dakle, imamo cilj investicija za rast i radna mjesta, to je ono sve što se tiče financiranja u državama članicama i zatim cilj europske teritorijalne suradnje koji nije potrebno objašnjavati. Ako pogledamo financiranje po državama članicama, imamo sada tri kategorije regija, slabije razvijene, koje odgovaraju starijem kriteriju konvergencije, razvijenije koje odgovaraju prošloj kategoriji konkurentnosti, dakle kada se radi o razini blagostanja regije, da li su e, u tom prozoru između 75 i 90% prosjeka i još jednu kategoriju kojom se odaje priznanje zapravo tome da se ne radi samo o uključivanju i isključivanju, e, već da postoji jedna tranzicijska kategorija regije koja može profitirati od određenih specifičnih uvjeta. A što se tiče dodjeljivanja sredstava, neću ulaziti u detalje, no vidite kako to ide u ukupnih 350 milijardi koje sredstava koje dodjeljujemo, ali kasnije ćete dobiti i ovu prezentaciju pa možete iskoristiti kao referentni materijal. Jedna od važnijih promjena koja se tiče koordinirane upotrebe sredstava je jedan komplet e, jedinstvenih pravila za svih pet fondova, ne samo kohezijsku politiku, dakle za Europski socijalni fond i Europski investicijski fond, već i fond za poljoprivredni razvoj i fond za ribarstvo. To je jedan od razloga iz kojeg su i pregovori postali malo složeni jer je komisija predložila jedan komplet zajedničkih pravila za sve fondove i zbog toga imamo tu takozvanu uredbu o zajedničkim odredbama koja nam je omogućila da dođemo do određenih pojednostavljenja kojima ću se kasnije pozabaviti. Pređemo na programiranje, ono što trenutno radimo. Kao što znate, e, uredbe su usvojene krajem 2013. No, važno imati na umu da su ključni programski elementi bili podvrgnuti, odnosno bili rezultat e, sporazuma između vijeća i parlamenta, i to prije početka 2013 i zapravo se ovdje bavilo elementima koji su omogućili jedan neformalni dijalog e, kako bi komisije države članice mogli već raditi na programima i kako bi se započelo sa samim procesom programiranja. Formalni proces očito je započeti tek početkom ove godine. Imamo sporazume o partnerstvu i između 5. E, i 10. 11. mjeseca ove godine oni su usvojeni, nakon čega dolazimo do operativnih programa e, gdje ćete za trenutak vidjeti gdje se točno nalazimo. Ovdje možemo vidjeti trenutno stanje stvari, 26 operativnih programa koji su usvojeni. Nalazimo se u fazi e, vrlo intenzivnih aktivnosti. Dakle, ne mogu vam zbog toga dati neke upotrebljive e, predođbe što očekujemo do kraja godine. Doista je situacija vrlo dinamična, ali mislim da smo više optimistični na što smo bili prije mjesec, dva. Naime, čini se da je približavanje kraja godine e, dovelo do toga da su države članice kao i mi ubrzale sa postupcima i siguran sam da ćemo preko polovine programa ili usvojiti ili da će biti spremni za osvajanje, dakle u proračunskom smislu da sredstva se mogu prenijeti i da ih se može brzo usvojiti sljedeće godine. No, bit ćemo razočarani ako zapravo um, rezultat neće biti nešto bolji od toga. Ovdje imamo tri države članice, Litva, Latvija, Danska, za koje je cjelokupno programiranje već dovršeno. Jedno od glavnih pregovaračkih pitanja je bila tematska koncentracija. To sam spomenuo već na početku. Dakle, radi se o tome da usredotočujući sredstva na suštinska prioritetna područja, da će se fondove učiniti učinkovitim, da će se izbjeći raspršavanje korištenja tih fondova i time se odredilo 11 tematskih ciljeva u svojvrstnom meniju koje možete ovdje vidjeti, tako da se svaki euro sredstava za kohezijsku politiku može povezati sa jednom, jednim od ovih tematskih ciljeva. Dakle, oni su grupirani i povezani su naravno sa strategijama Europa 2020. Unutar tematskih ciljeva postoje određeni postoci financiranja koji moraju biti upotrebljeni na prva, prve četiri točke. Dakle, korištenje istraživanja inovacije, poljoprivredni fond za ruralni razvoj, podrška malih i srednjih poduzetnika i ugljično gospodarstvo. To su ključna tematska područja za EAFRD, e e, zatim imamo 50% za siromašnije, 50% za bogatije regije, a unutar njih je postoje još posebno sredotočnost na energetsku učinkovitost. Dakle, to su fiksni odnosi unutar uredbe i morali smo se u, program, u procesu programiranja pobrinuti da se to u potpunosti potpoštuje. Rezultate možemo vidjeti ovdje, možda je teže protumačiti, ali kada dobijete prezentaciju moći ćete ući u detalje. Činjenica da smo ovo uspjeli provesti samo po sebi je već velika razlika od onoga što smo uspjeli u prošlosti. na temelju sporazum o partnerstvu, sada vam možemo dati ovakav kratki pregled toga gdje se namjerava plasirati fondove. I to razloženo prema tematskim ciljevima. Ako pogledamo prva četiri tematska cilja kroz koja sam malo čas prošao, vidimo da se, da postoji veliko sredotečenje e, sredstava iz EFD fonda upravo u ovo tematska područja, što dakle pokazuje da tematska koncentracija funkcionira a, u smislu toga kamo je usmjeren novac. Što se tiče infrastrukture mreža, to je broj 7 i ukoliko sporedimo statistike iz onih iz razdoblja 2007-2013 pokazuje se veliko smanjenje sredstava, što znači da se odmičemo od onoga na što smo prije usredotečavali sredstava, a e, da se sada situacija mijenja, dakle sa infrastrukture naglasak prelazi na pametne investicije. Ono što smo također razmatrali u programiranju su sinergije između pojedinih fondova kako bismo se pobrinuli da doista postoji jedan promišljen način povezivanja fondova i zbog toga postoje sporazumi o partnerstvu, to je jedna od njihovih osnovnih svrha, da se taj proces strateškog korištenja, zajedničkog korištenja svih fondova, odnosno zajednički strateški okvir, e, upotrebljava i da on pruža vodstvo. E, mogućnost multifond programa koje su povezane za Europski socijalni fond e, preuzeti su 16 država članica, dakle imamo takvih gotovo stotinu programa što je još jedan pokretač e, koji upućuje na učinkovitije korištenje fondova. Isto tako gledamo kako će fondovi biti bliže povezani sa programima COSME, Instrument za povezivanje Europe i drugima jedan od elementa tu će biti da smjernice za korisnike koje je izdala komisija i koji pomažu korisnicima da se snađu u pojedinim izvorima biti bolje upotrebljeni. Što se tiče teritorijalnog aspekta, to je još jedan važan, važna točka u pregovaračkom procesu bila. Dakle, išla se na to da se osnaži teritorijalna dimenzija, osobito da se usredotoči na ulaganja u urbana područja. Velik dio sredstava iz RDF-a ulaže se u svakom slučaju urbana područja zbog toga što ukoliko se usredotočujemo na ta suštinska područja za investicije, logično da će se ulagati unutar urbanih područja, ali važna je integrirana održiva, održiv razvoj urbanih područja, što urbanim lokalnim tijelima vlasti daje udio u sredstvima. Na neki način ovo je bilo složeno u pregovorima jer smo se željeli pobrinuti da uspijemo u tome i da države članice e, same gradske vlasti ovlaste da preuzmu nadležnost nad određenim postotkom sredstava iz RDF-a. I kroz mrežu urbanog razvoja i inovativne aktivnosti i nastavit ćemo pružati podršku upravo toj urbanoj dimenziji. Kratko ću još spomenuti e, integrirane teritorijalne investicije, e, način na koji se usredotočuje na strateški teritorijalni pristup, što ćemo potrebiti u 21 državi članica. I zatim imamo lokalni razvoj predvođen zajednicom, e, gdje je jedan dio fonda pojednostavljen i upotrebljen za cijeli fond koji će upotrebiti sada 60 država članica. I ovdje možemo dakle vidjeti jedan način na koji smo novo razmišljanje unijeli e, o tome kako se pozabaviti teritorijalnim pitanjima ex ante uvjetovanost još jedan važan dio pregovaračkog procesa, radi se o potpuno novom mehanizmu kojim se želimo pobrinuti da kada se novac troši u državama članicama, da postoje nužni predovjeti, okruženje i logika je takva da nema smisla trošiti novac na investicije gdje ili nećemo u potpunosti imati provedene relevantne direktive ili možda neće postojati potrebna strategija o tome kako upotrebiti financiranje ili u slučaju malih i srednjih poduzetnika. Dakle, ako e, nismo ispunili zakon o malim poslovima, da jednostavno nisu ispunjeni nužni nacionalni uvjeti. Tako da ex ante uvjetovanost je povezana uz e, strategiju za pametnu specijalizaciju. Imamo neke općenitije stvari koje su za horizontalne zahtjeve vezane, e, primjerice antidiskriminacija, ljudi s invaliditetom ili upotrebljavanje e, javne nabave državne pomoći. Mnogo smo uložili u to da možemo provjeriti da li se pravila poštuju i na sljedećem slajdu vidimo pregled procjene. Crveno je ono što smatramo da je su da tematske eksante uvjetovanosti nisu u potpunosti zadovoljene. Vidite da imamo poprilično crvenilo ovdje. No, ne mislim da je to negativno. Možemo reći da je to na neki način pozitivno, jer to znači da je mehanizam zaživio. Jer da taj mehanizam ne postoji i dalje bismo usmjeravali sredstva u ova područja bez načina da djelujemo i da se pobrinemo da su preduvjeti zadovoljeni. Dakle, identificirali smo područja rada i to je po meni vrlo pozitivan signal. Dakle, to znači da sada imamo i akcijske planove u državama članicama i da će se jednostavno sve morati odraditi kako bi zadovoljena bila eksante uvjetovanost do 2016. godine. Do kraja 2016. Partnerstva su također ključno pitanje za Europski parlament. E, dobili smo vrlo snažnu podršku parlamenta e, čime smo uspjeli dovršiti Europski kodeks ponašanja, jedan od prioritetnih delegiranih akata koji je vrlo brzo usvojen početkom ove godine i to kako bi mogao odigrati ulogu u pregovaračkom procesu time što je postavio modalitete koje države članice moraju e, slijediti u pripremi e, provedbe programa i sporazuma o partnerstvu, ali e, on ima i svoj udio u cijelom procesu provedbe, čime ćemo se pomnije baviti, kao što sam siguran i vi, i što će nam biti na neki način referentna točka za strukturirani dijalog koji će uslijediti. I moj posljednji slajd o pojednostavljenju. Ovu riječ sam čuo da se spominje e, vezano s kohezijsku politiku od mog početka rada u ovom polju i radi se zapravo o niti koja se provlačila kroz našu cjelokupnu pripremu paketa i svakako kroz pregovore. Dakle, pojednostavljenje za korisnike kako bismo se pobrinuli da nitko neće biti odvraćen od pokušaja pristupanja sredstvima zbog toga što je, su pravila presložena. Dakle, imamo elemente kohezije, pojednostavljenog ispunjavanje uvjeta, zatim financijske instrumente i radi se ukratko o području kojim, koje ćemo pratiti nakon što dovršimo programsko razdoblje kako bismo mogli analizirati koje od mogućnosti koje nudimo su bile iskorištene i na koji način možemo dalje poticati i promicati daljnje korištenje ovih mogućnosti. Staću ovdje kako bih ostavio dovoljno vremena za pitanje i odgovore. Hvala vam. A, otvorit ću sada mogućnost za članove za pitanja. Gospodin Kraju, izvolite. Hvala vam. imam samo kratko pitanje za gospodina Martina Niklas. Rekli ste da smo omogućili bolju koordinaciju između Horizonta 2020. i e, istraživanja koje financiraju fondovi ESA. I svaki puta kada bih pitala gospodina Katanjena ili nekoga iz komisije koja je bio na odboru ITRE, nikada ne bih dobila odgovor, već samo opis da je Horizont 2020. za izvrsnost, strukturni fondovi su za regije. No nije postojala nekakva veza između to dvoja kako ih koordinirati. Sada kada vidim ove operativne programe, zanima me imate li kakvih iskustava koja bi omogućila bolje funkcioniranje u nadolazećim godinama, jer trenutno nije zapravo vidljivo da postoji koordinacija koju smo željeli. Hvala vam, gospodin Etheridge. Zahvaljujem na odličnoj prezentaciji, vrlo je bilo zanimljivo. Donekle me zabrinula što ako imamo predovjete u jednom području koje ispunjava kriterije u smislu socijalne isključenosti, e, tome sličnog, i radi se o dugoročnom projektu što ukoliko u tom području međuvremeno dođe do izbora gdje se promijene prioriteti lokalne vlasti. Usporedbi sa onim što je prvo dogovoreno. Što bi se dakle dogovorilo tada? Što bi tada vrijedilo? Jer čini se da bi moglo postati razlika između onoga što je dogovoreno i onoga što žele trenutne vlasti. Dakle, radili se o tome da će se morati nastaviti i poštivati ti ciljevi e, potpisivanjem sudjelovanja u korištenju ovih fondova. Hvala vam, zastupnica Anderson. Hvala vam na prezentaciji. E, htjela bih imati primjerak ove prezentacije. E, mogu vas pitati vezano uz operativne programe. Rekli ste da ih je 46 do sada usvojeno. Koliko će trebati vremena da se svi oni usvoje prije e, nego što krenu novi projekti i programi. Što se tiče tematskih ciljeva, i na način, način na kako su podijeljeni, ukoliko države da li su države članice odlučile ovdje govorimo o Europskom socijalnom fondu, kako će se alocirati sredstva, je li to posljedica smanjenja sredstava, da li se dio sredstava SF-a preraspodijelio za druge namjenu Mogu li to države e, jednostavno odlučiti? Primjerice u Sjevernom Irskoj e, će se dio sredstava e, Europskog socijalnog fonda koristiti za obrazovanje a neće se alocirati za e, projekte kako je inicijalno namijenjeno. To će imati učinka na organizacije koje su e, htjele nastaviti e, financirati vlastite projekte tim sredstvima. Hvala. Gospođa Vana. hvala vam na izvrsnoj prezentaciji. Imam pitanje vezano uz E, novim programima e, koji će biti vođeni e, s lokalne strane. Ovo, je načelo partnerstva je vrlo važno. Smatramo da bi ovdje trebalo i civilno društvo biti involvirano i općine i gradovi. Mislim da, ovaj pristup, da je ovaj pristup pozitivan, bottom pristup. Kada govorimo o e, involviranju e, civilnog društva, kada govorimo e, htjela bih postaviti pitanje na koji način će se oni uključiti u ove programe. Gospođa Bresa, izvolite vi. Zahvaljujem predsjednice. Ono što pokušavam bolje razumjeti je postupak usvajanja, odnosno odobravanja operativnih programa. Rekli ste da će se jedan dio usvojiti, a jedan dio, nadamo se najveći mogući dio, će se usvojiti naknadno i to po, e, postupkom za koji ne sjećam se kako, kako ste ga nazvali, ali neće zahtijevati izmjenu e, višegodišnjeg financijskog okvira za one programe koji će zahtijevati izmjenu višegodišnjeg financijskog okvira koji neće biti dovršeni u postupku odobravanja koji je tren, u tijeku. Da li je moguće predvidjeti formulu sljedeće vrste? Znači jednom kada se dovrši ovaj postupak, komisija bi dala dobrenje pod uvjetom da će se naknad odobriti. Dakle, programi nakon revizije višegodišnjeg financijskog okvira, a što su mi rekli da se ne može dogoditi prije od sredine godine, dakle negdje u svibnju, lipnju. A što za regije znači e, usmjeriti se na Eh, na rujan, odnosno na listopan. Primjerice, eh, možda će postojati još jedan niz regija za koje će se eh, odobravanje moći izvršiti ukoliko se odobri revizija financijskog, višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, da li će se parlament i vijeće E, uključiti u ovu raspravu da se omogući e, regijama da poč, započnu rad e, sa sredstvima jer će imati jamstvo da će programi biti usvojeni i odobreni i da neće biti dodatnih naknadnih izmjena. Mislim da bi možda na taj način se, omogućili, se omogućilo ubrzati ovaj postupak za mnoge regije jer mnogi od njih će možda izgubiti dvije godine od službenog početka novog e, programiranja. Mislim da je to veliki rizik za njih. E, dakle, moje pitanje je da li ste razmislili o ovakvoj formuli, ovakvoj mogućnosti koja bi omogućila dakle, jedan predujam uz garanciju, odnosno uz jamstvo da će e, ti programi biti odobreni. Hvala vam. Ima li još pitanja? Ne. Da, gospodin Ruer. Hvala vam. E, ne bih htio da... E, htio bih izraziti e, jedno pitanje za mene od interesa, a vezano o zahtjevima za korisnike sredstava. U Ujedinjenom kraljevstvu je ovo važno pitanje, ali je relevantno i za druge države članici. govorimo o oznakama koje se koristi da je projekt financiran sredstvima Europske unije na pločama e, gdje se nalaze zastave. Oni se u Ujedinom kraju zapravo ne pojavljuju. Mislim da je to vrlo čudno jer e, upravo e, korisnici koji koji se zapravo sredstvo ujedinjenom kraljestva zapravo jako puno rade e, zapravo i trude se ovakvih projekata, a na kraju e, se izvana ne vidi da su biti ti projekti financirani u sredstvima. Zahvaljujem. Nema drugih, nema još pitanja? Gospodine Martin, izvolite, dajem vam riječ. Zahvaljujem na pitanjima. Počet ću od posljednjeg pitanja. Da, doista postoje zahtjevi za transparentnost ukoliko ste dobili e, sredstva postoje odredbe e, jasno precizirana pravila o tome kako se sredstva koriste. Svi korisnici EU sredstava, RDF-a, SF-a, kohezijskog fonda moraju zadovoljiti ta pravila. Naravno, to ovisi o vrsti operacije, odnosno vrsti aktivnosti. Znači, ako ste nešto izgradili, mora biti postavljena ploča gdje je navedeno da se to izgradilo sredstvima Europske unije. Primjerice, ako organizirate seminar, morate to imati na e, oznaku na printanoj dokumentaciji. E, ukoliko se ne zadovolji taj uvjet, može doći do povrata e, plaćenih sredstava, jer to nije prihvatljivo. Nije prihvatljivo dobiti sredstva iz EU e, proračuna, a ne navesti da su ta sredstva došla iz EU proračuna. To jednostavno nije prihvatljivo i u biti predstavlja kršenje pravila. A sada pitanje gospođe Breso. E, to je nešto o čemu smo razmišljali i Europski parlament je usvojio, donio rezoluciju vezano uz ovo pitanje, brzo usvajanje programa za razdoblje 2014. i 2020. Dakle, kao što ste naveli, Postoje tri moguća scenarija. Imat ćemo programe koji će biti u potpunosti usvojeni do kraja ove godine. Imat ćemo e, skupinu programa koji će biti spremni e, za, usvajanje do kraja godine, ali koji za koje nemamo e, vremena da prođu zapravo cijeli, cijeli birokratski put. A treća skupina programa zapravo predstave programe koji nisu spremni za usvajanje do kraja godine. Oni koji su spremni za usvajanje, ali trenutačno nemamo vremena da to dovršimo, trenutačno su u postupku, dakle komisija će e, donijeti odluku u e, veljači iduće godine e, kada će odrediti količine sredstava koje će se prenijeti kada komisija donese tu odluku u veljači ćemo početi usvajati one programe koji su bili spremni za usvajanje na kraju ove godine. Što se tiče treće skupine programa i rezervirana sredstva iz 2014. morat će ponovo e, biti, e, stavljeno u proračun za 2015. I to zahtijeva reviziju godišnjeg financijskog okvira E, uredba o ovom okviru zapravo govori, u biti to omogućuje, dakle, to je tehničko pitanje. E, ta sredstva će se prenijeti i izmijenit će se e, budžet za 2015. kako bi se povećao iznos rezerviranih sredstava. To treba, zahtjeva dakle određeno vrijeme, MMF uredba kaže da bi do 1. svibnja trebalo to biti usvojeno, međutim to se može usvojiti i ranije ukoliko postoje uvjeti za to da se brže prođe kroz sam postupak proceduru. Mi ćemo s naše strane učiniti sve što možemo da ubrzamo usvajanje. Mislim da su to dakle ta tri scenarija. Po definiciji ovi programi iz ove skupine nisu bili spremni za usvajanje e, kraja, krajem ove godine jer e, određeni posao još e, trebaju odraditi države članice, određene izmjene e, kako bi se dovelo programe u fazu kada će oni biti spremni za usvajanje. To će se zakonu, zasigurno i dogoditi, da li u travnju ili u ožujku, ali u tom trenutku će ti programi biti spremni za usvajanje. Mi ćemo dakle pokušati čim prije odraditi ovaj dio posla kako bismo mogli dakle čim prije usvojiti te programe. Što se tiče nekakve, nekakvog jamstva e, usvajanja, ovdje bismo naravno htjeli izostaviti bilo koju mogućnost kašnjenja. Međutim, Troškovi ne mogu biti prihvatljivi e, od 1. siječnja 2014. odnosno moguće je za države članice ili pak regije u u ovom slučaju da rade na zalihi projekata, znači da započnu s postupkom odabira projekata koji će biti validirani u trenutku kada se proje, program usvoji, kada se uspostavi sustav e, praćenja, odnosno nadzora retroaktivno će se dakle osigurati e, e, dakle e, mogućnost odabira tih projekata. To jest, to postoji dakle, takva mogućnost. A države članice će dakle znati u kojem trenutku će se će program biti spreman za usvajanje. Mislim da je ovo pragmatičan način kako mi unutar Eh, unutar naših službi smo zapravo u bliskom kontaktu sa eh, državama članicama. Mm, ova suradnja među institucijama usredotočena je na eh, provođenje ovog postupka što je prije moguće, tako da izbignemo kašnjenja, odnosno mm, svedemo ih na najmanju moguću mjeru. Što se tiče pitanja involviranja civilnog društva, E, ono je predviđeno kroz e, odredbe o partnerstvu i pravila ponašanja. Lokalne vlasti po definiciji predstavljaju zapravo središnji dio bottom-up e, pristupa. Mislim da je integrirane urbane strategije odnosno zahtjev za urbane vlasti da, da e, predvode ovaj proces. Ovdje ne, ne inzistiramo na e, uključivanju e, na nižoj razini od regionalne, ali također moram naglasiti da bi civilna društva trebala biti uključena u ovaj proces izgradnje urbanih strategija. To je nešto što bi željeli da bude sastavni dio e, partnerstva. Integrirano teritorijalno e, ulaganje su e, predstavljen instrument koji je namijenjen regijama i usredotočen manja područja. Dakle, lokalne vlasti će ovisiti o njemu, ali svi dionici bi trebali biti uključeni temeljem načela, odnosno pristupa partnerstva, tako da i civilno društvo e, može u njemu igrati značajnu ulogu. E, vidjet ćemo u praksi kako će to funkcionirati. Što se... Već sam govorio o tome e, kada će programi biti usvojeni. Nadamo se da će svi programi biti usvojeni e, do sredine sljedeće godine posebno se to odnosi na programe teritorijalne suradnje, ukoliko e, usvajanje e, uredbe e, uzmemo kao početni datum, naša ambicija je da budemo, da okončamo ovaj proces čim prije. Teško mi je odgovoriti na vaše specifično pitanje, budući da ne, ne poznajemo detalje vezane uz vaš slučaj. Sadržaj ESF programa e, mora dakle svaki program da se osvoji o njemu se pregovara i njegov sadržaj mora biti usklađen sa prioritetnim osima on mora biti usklađen mora zadovoljiti e, zadane ciljeve, e, ali teško mi je sada komentirati. Nadam se da vi to shvaćate. Ako imate dodatna pitanja, možemo o tome e, zajedno raspraviti. Ali mislim da bi bilo najbolje da o tome raspravite sa nadležnom općom upravom. Uvijek imamo ideju da naši programi moraju ovaj, osigurati stabilan okvir za financiranje. Dakle, da programi za sedam, sedam godina i dodatne tri godine za provedbu e, ne predstavljaju kratkoročne odgovore na određene potrebe i probleme, već su već predstavljaju okvir za, za stabilno e, srednjoročno financiranje. To nećemo mijenjati svake godine, svakih šest mjeseci. Tako da ovdje imamo prioritete kojima su se države članice dogovorile i, i ne predstavljaju prioritete lokalne politike. Govorimo o zajednički e, utvrđenim prioritetima. Naravno da promjena, e, promjene koje nastupe nakon izbora ne bi trebale dovesti do promjene ovakvih prioriteta država članica uvijek može predložiti izmjenu određenog programa ukoliko postoje objektivni razlozi za to jer su se primjerice uvjeti i okolnosti izmijenile, a inicijalna analiza e, ne zadovoljava više dakle takve uvjete. To jest mogućnost jer je najvažnije osigurati promjene, dakle i e, riješiti probleme e, na terenu. Zakonodavac je uredbu ugradio elemente koji stavljaju naglasak na sinergije zajednički okvir primjerice imamo zajednička pravila za, e, o prihvatljivosti zagovaramo zajednički pristup, ali pre rano je e, da bismo vidjeli da li će to zašivjeti. E, usredotočit ćemo se na razdoblje nakon programiranja, ovdje se nešto promijenilo kao i u drugim područjima, barem po pitanju načina na koji mi e, vidimo kako novac ulaz iz IRDF fonda ulazi u istraživanje i razvoj pogotovo što se tiče programa Horizon 2020. E, nastavit ćemo, odnosno e, e, želim vam reći da nastavite postavljati pitanja. Nadam se da ćemo vam s vremenom e, moći dati odgovore koji će biti utemeljeni na <clears throat> dokazima. Hvala vam. Obećamo da ćemo nastaviti postavljati pitanja u budućnosti. A sada Zahval, zahvaljujem gospodinu Martinu na prezentaciji i na odgovorima. A sada dajem riječ gospodinu Nesleru, ravnatelju uprave za politiku koji će govoriti o e, povećanju učinka e, politike. Imamo i ovdje spremnu prezentaciju na zaslonima pa možemo početi. Hvala, gospođo predsjednice i dobar dan, dame i gospodo. Ja ću sada dati pregled drugog dijela ove prezentacije koja se bavi pitanjem kako možemo povećati učinak kohezijske politike i zapravo to je bilo jedno od glavnih otvorenih pitanja koje smo postavili i u ovom okruženju kada je bilo riječi o izradi prijedloga za sljedeće programsko razdoblje 2014-2020. Ja ću se osvrnuti na tri glavna pitanja koja želim istaknuti. Prvo se odnosi na usmjerenje ka rezultatima, zatim ću prijeći na pitanje povezivanja sa procesom europskog semestra i sa europskim upravljanjem i na kraju ću reći nekoliko riječi o korištenju financijskih instrumenata. Evo, Za početak je možda važno istaknuti da je u prošlosti kohezijska politika možda bila previše usredotočena na trošenje sredstava. Dakle, možda smo se premalo bavili pitanjem što ostvarujemo zahvaljujući utrošenim sredstvima. Dakle, u novom razdoblju izmjenjene kohezijske politike bitno je uvidjeti zajedno sa zemljama članicama da u kontekstu operativnog programa ćemo imati također i jasnu sliku onoga što želimo postići zahvaljujući našem djelovanju. Dakle, prvo je nastojanje postići sporazum oko e, značenja svakog operativnog programa i svake od prioritetnih osi koja je u njemu sadržana. Dakle, prvo je pitanje što se želi izmijeniti intervencijom ovih programa i njihovih prioriteta, odnosno kakve promjene u situaciji zemalja članica ili određene regije želimo postići i zato imamo niz pokazatelja, a to su pokazatelji rezultata. Zatim, Treba također razmotriti i pitanje trošenja sredstava operativnog programa. Ta su nam sredstva na raspolaganju kako bismo izmijenili stanje stvari, a želimo također i pratiti ostvareni napredak u konkretnim ciljevima koji su povezani sa aktivnostima predviđenima u programu. Dakle, to su outputi ili privremeni rezultati. Također, zemlje članice su obvezne primjenjivati ove pokazatelje u kontekstu operativnih programa. Evo da vam to malo približim. Razmotrimo evo ovaj konkretni primjer. Ovo su pokazatelji rezultata. Općenito govoreći, ovi pokazatelji rezultata su povezani sa strategijom Europa 2020. godine. Dakle, ako recimo treba poboljšati pristupačnost jedne regije, onda mjerimo skraćivanje vremena putovanja u tu regiju ili kada je riječ o informacijskoj tehnologiji, razmatramo povećanje kapaciteta inovacija privatnog sektora u regiji i to mjerimo vrijednošću doprinosa privatnog sektora projektima za razvoj informacijskih, e, informacijskih tehnologija. Evo, to su prilično jednostavni pokazatelji koji također ukazuju na vezu između zacrtanih ciljeva i njihovog ostvarenja. Zatim vidimo e, pokazatelje postizanja privremenih rezultata. Dakle, time mjerimo na koji se način i koliko se učinkovito koriste sredstva na raspolaganju određenog programa. Evo to možemo vrlo jednostavno izraziti, odnosno brojem poduzeća koji primaju potporu ili brojem novih istraživanja koja su podupirana i također kilometrima novoizgrađenih cesta. Dakle, to su konkretni rezultati koje možemo ostvariti novcem koji je izdvojen kroz operativni program. Dakle, imamo te pokazatelje i među ovim pokazateljima outputa imamo određene pokazatelje koji su obvezatni i to iz opravdanih razloga, odnosno na kraju krajeva kako bi se pratio napredak e, provedbe i kako bi se upoznalo javnost sa e, rezultatima ove politike moramo moći skupno prikazati sve te pokazatelje. Dakle, svi ovi pokazatelji koje sam naveo nalažu da ih se mora primijeniti u zemljama članicama u navedenim područjima. Dakle, moraju zemlje članice prikazati i brojke recimo financiranih poduzeća, istraživanja i tako dalje. I to se sve uklapa u širi okvir koji nazivamo okvirom učinkovitosti i tu e, razmatramo učinkovitost kroz vrijeme, odnosno e, tijekom godina kojima se provodi ova politika. Time se želi podsjetiti zemlje članice da treba ozbiljno shvatiti pokazatelje ako želimo ostvariti određenu kvalitetu u razradi i primjeni ovih pokazatelja. I na kraju, to nam služi također e, i u izbjegavanje pogrešnog izdvajanja sredstava u krive namjene, odnosno kada e, u jednom operativnom programu nisu ostvareni prioriteti, onda bi bilo pogrešno jednostavno izdvajati više sredstva za te prioritetne osi. U ovom e, smislu dva datuma igraju važnu ulogu. Jedan je srednjeročni datum i tada će se provesti revizija srednjeročnih postignuća operativnih programa. To nazivamo miljokazima. To su miljokazi na putu kao ostvarenju krajnjih ciljeva koje treba ostvariti do zaključenja cijelog procesa, a to je relativno udaljen rok, odnosno 2023. godina, ali ova dva datuma obilježavaju trenutke kada će se formalno revidirati napredak provedbe operativnih programa i njihovi ciljevi. Ja sada dolazim do sljedećeg dijela svoje prezentacije koja se bavi vezama sa europskim semestrom i gospodarskim upravljanjem. Zašto su te veze bitne? Treba razumjeti da ono što želimo ostvariti kohezijskom politikom ne smijemo potkopati gospodarskim politikama u zemljama članicama koje nisu razumno utemeljene ili koje podrivaju ciljeve kohezijske politike. Zatim, razumljivo je da bi se mogla pojaviti potreba za prilagodbom programa u slučaju da se pojave nove potrebe uslijed gospodarskih ili socijalnih izazova. Možemo tu navesti recimo primjer jedne energetske krize koja bi pogodila čitav niz zemalja članica i stoga bi one sasvim prirodno mogle zatražiti prilagodbu operativnih programa kako bi se mogli suočiti sa novonastalom situacijom. Gospodarsko upravljanje kohezijske politike može se prikazati ovim trokutom. Dakle, na dnu u osnovici trokuta vidite kohezijsku politiku koja e, donosi ulaganja koja potiču razvoj, što znači da mi stavljamo na raspolaganje sredstva za financiranje rashoda koji su usmjereni ka ostvarivanju rasta i to u trenutku kada se od zemalja članica traži da konsolidiraju svoje proračune i da se pridržava eh, zdravog upravljanja javnim sredstvima. Kohezijska politika također kroz važne mjere pridonosi izgradnji kapaciteta koji bi trebali unaprijediti i strukturne reforme u zemljama članicama. Kao što je već Nikolas rekao u svojem dijelu izlaganja, te strukturne reforme su ključne i za nas, za kohezijsku politiku, tako da postoji ta povezanost kroz eksante uvjetovanost koja postoji u operativnim programima, odnosno potrebno je da smjestimo ulaganja u kontekst koji će omogućiti zemljama članicama da napreduju u ostvarenju svojih zadaća, odnosno u ostvarenju i provedbi potrebnih strukturnih reformi. To je sve međusobno povezano u procesu europskog semestra, a to je godišnja revizija europskih gospodarskih politika i njihovih ciljeva. Ovaj novi okvir također osigurava da se vodi računa o preporukama po zemljama europskog semestra u sporazumima u partnerstvu i u operativnim programima. U sadašnjoj fazi, to znači kada razrađujemo operativne programe, potrebno je osigurati da su već uzete u obzir sve preporuke koje su već iznijete. Jasno je također da ovaj mehanizam omogućuje i ciljeno usmjeravanje ulaganja u najvažnije prioritete Europske unije, odnosno rast i stvaranje radnih mjesta. Time se promiče također usklađenost sa fiskalnom, monetarnom i makroekonomskom politikom. Dakle, postojanje ove veze između makroekonomskog upravljanja i naše kohezijske politike nije ništa novo, to smo već prepoznali u prethodnom programskom razdoblju, no sada je to osnaženo i jasnije strukturirano. U novom programskom razdoblju imamo bolju usklađenost, imamo povezanost između preporuka po zemljama i intervencija u sklopu operativnih programa. To također obuhvaća sve fondove iz Europskog socijalnog fonda i također se povezuje sa svim instrumentima kojima raspolaže Europska unija za ispitivanje pridržavanja procesa upravljanja, dakle proces, odnos postupak zbog prekomjernog deficita i to je sve povezano sa programima za makroekonomsku prilagodbu. To također e, znači da imamo i veći automatizam tih veza nego što je to bio slučaj u prošlosti i iz ovih programa mogu proisteći neki e, poticaj koji će dovesti do obustave e, plaćanja i e, uplate izvojenih sredstava. U makroekonomskoj uvjetovanosti imate dva pravca. Prvi se odnosi na moguće zahtjeve za reprogramiranje strukturnih fondova što proizlazi iz preporuka po zemljama, po pojedinoj zemlji. Drugi pravac se odnosi na moguću obustavu isplate sredstava u slučaju da zemlja članica ne reagira na odnosno nije usklađena sa e, zahtjevima iz e, makroekonomskog upravljanja koje postavlja Europska unija. Prije nekoliko tjedana predstavili smo Europskom parlamentu jedno priopćenje o primjeni prvog pravca, što znači reprogramiranje. I glavna poruka koju smo iznijeli u ovom kontekstu je bila da ćemo reprogramiranju pristupiti sa velikom pažnjom. Mislim da i sami uviđate da taj mehanizam može biti vrlo učinkovit i koristan, ali da ćemo se njime koristiti na način da potaknemo prave prilagodbe, a ne da dovedemo do poteškoća u samom korištenju sredstava. Također, neki su rekli da su ove nove odredbe zapravo u pokusnoj fazi. 2017. godine Europska komisija će provesti reviziju primjene makroekonomske uvjetovanosti i u tom smislu je predviđeno da ćemo izraditi izvješće i razmotriti nalaze tog izvješća sa vijećem i sa parlamentom i prema potrebi predviđeno je da bi se moglo prilagoditi i pravnu osnovu i ako to bude potrebno onda će Europska komisija podnijeti prijedlog u tom smislu. Jasno je da polažemo mnogo i na uključenje Europskog parlamenta u cijeli proces Jasno je da parlament treba izvijestiti u ranoj fazi u slučaju da se dođe do okidača u operativnim programima i ukoliko bude potrebno poduzimanje daljnjih mjera, komisija se obvezuje da će o tome izvijestiti parlament i tada će parlament moći pokrenuti strukturni dijalog po tom pitanju. Također je jasno da ukoliko dođe do prestanka primjene tih mjera, da će komisija o tome odmah izvijestiti parlament. Prelazim sada na treći dio svojeg izlaganja koji se odnosi na financijske instrumente. To je jedno od ključnih područja gdje smatramo da treba razviti kohezijsku politiku i to s obzirom i na dalju budućnost, dakle nakon razdoblja 2014-2020 i tada će trebati nastaviti ulagati u izgradnju kapaciteta u zemljama članicama. I napominjem, e, ove brojke su vrlo grube procjene. da smo preuzeli iz operativnih e, programa, odnosno onih koje smo razmotrili. Dakle, imamo 12 milijardi eura koje su izdvojene za utrošnju kroz financijske instrumente. Dakle, to je više i manje ista količina sredstava koju smo imali u prethodnom programskom razdoblju, no raspon mogućnosti primjene financijskih instrumenata e, za sljedeće razdoblje je daleko širi nego u prošlosti i zemlje članice imaju različite mogućnosti provedbe. Primjerice, mogu dati doprinose kroz eh, kohezijsku politiku putem eh, tri središnja europska instrumenta. Jedan eh, primjer toga je inicijativa za mala i srednja poduzeća koja predviđa da se sredstva za kohezijsku politiku mogu nadopuniti također iz sredstava za obzor 2020. Zatim tu postoji i mogućnost personaliziranih instrumenata na nacionalnoj razini, a to su uglavnom e, koristile zemlje članice u prethodnom razdoblju i također postoji mogućnost racionalizacije koju mogu iskoristiti zemlje članice, odnosno takozvani instrumenti off the shelf. Dakle, to su već spremni financijski instrumenti koji su također unaprijed e, odobreni kada je riječ o njihovoj sukladnosti sa propisima o državnoj pomoći. Dakle, ako zemlje članice ne raspolažu odgovarajućim iskustvom, mogu jednostavno uzeti te instrumente i primijeniti ih e, zato jer su oni već i tehnički i pravno razrađeni. No, kada je riječ o financijskim instrumentima, to zahtjeva i određeno tehničko znanje i zbog toga je komisija predvidjela mogućnost pružanja tehničke pomoći zemljama članicama i to će biti ugrađeno u jednu jedinstvenu aktivnost koju zovemo FI kompas koja je već pokrenuta. Zašto? stavljamo toliki naglasak na češće korištenje ovih financijskih instrumenata. Postoji dobar razlog za to, gdje je moguće, a znamo da to nije posuda moguće, dakle, gdje postoje projekti koji stvaraju stalni novčani priljev, mogu se koristiti e, financijski instrumenti kako bi se zamijenili postojeći temelji. Dakle, to će nam dati također i mogućnost e, postizanja većeg učinka politike tom metodologijom. U tom razdoblju također niti nema tematskih ograničenja, dakle financijski instrumenti se mogu primijeniti gdje god postoji za to mogućnost uz e, naravno poziv na činjenicu da su predloženi projekti i rentabilni. Zatim, stavlja se naglasak na potporu malim i srednjim poduzećima. Mala i srednja poduzeća su bili glavni korisnici financijskih instrumenata, a to će se najvjerojatnije nastaviti u budućnosti. Pokrenuta je inicijativa za mala i srednja poduzeća koja bi trebala nam pružiti posebno učinkovit način za pruženje potpore. Do sada su se zato prijavile dvije zemlje članice, Španjolska i Malta, a neke zemlje članice također razmatraju mogućnost korištenja te opcije, a to su Bugarska, Hrvatska i Grčka. Vidjet ćemo što će se dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana u tom smislu. Također trebate znati da su ovi financijski instrumenti povezani sa globalnom političkom agendom Europske unije i to je jasno naznačeno u planu predsjednika Junckera, odnosno da bismo trebali biti ambiciozniji i u području kohezijske politike i trebali bi više nastojati raditi sa financijskim instrumentima. Dakle, kao što sam e, rekao prije, raspolažemo istom razinom sredstava kao i u prethodnom e, razdoblju, međutim trebamo povisiti naše ambicije i također razmotriti mogućnost odostručivanja financijskih instrumenata za razdoblje 2014-2020 umjesto da se samo nastavi kao i do sada. Dakle, to je nešto što svakako razmatramo i to ćemo pratiti također i u sljedećih nekoliko tjedana. Hvala. Hvala vam lijepo na ovim detaljnim predstavljanjima. Dakle, raspravljamo o makroekonomskoj uvjetovanosti uskoro. Prošla rasprava bila je vrlo duga, ali sigurna sam da i sada postoje neka pitanja. Gospodine Andrić, Zahvaljujem, još jedna zanimljiva prezentacija, par kratkih pitanja. Raspravili ste o tome kako biste mogli e, prekinuti financiranje nečega, pa me samo teoretski zanima ako je projekt na pola puta, ako su prekršena neka pravila i da je financiranje prekinuto, da li bi se moralo povratiti iznos sredstava koje su već uplaćene. I također ukoliko žena, ne, ukoliko zemlja ne dijeli prioritete Europske unije za projekte koje se financiraju kroz novac poraznih obveznika, da li biste mogli odbiti u potpunosti financiranje toj zemlji, čak i ako se radi o neto platitelju i čak i ako se zapravo reciklira njihov vlastiti novac i ponovno ga se vraća. Zahvaljujem, zastupnica Vana. Hvala vam. Imam vrlo konkretno pitanje. Da li biste nam mogli reći nešto više o investicijskoj klauzuli? To je spomenuto i u investicijskom planu gospodina Junkera. Dakle, čini se da će doći do jedne promjene paradigme u komisiji i da razmatrate e, tome da se iz kriterija za deficite izuzme financiranje za kohezijske politike. Hvala vam. Imali još pitanja? Ukoliko ne, izvolite. E, Ispričite me, nisam li samo siguran da li sam dobro razumio prvo pitanje. Možete li molim vas ponoviti? E, prvi dio bio je ako je neki projekt već počeo sa financiranjem i nije ispunio sve smjernice, ako je na pola puta, da li bi tu polovinu novca trebao vratiti nakon što mu se ukine financiranje. Drugi dio pitanja bi je ukoliko se že neka zemlja ne slaže sa načinom financiranja Europske unije, ukoliko njezini projekti nisu u skladu sa time, da li biste mogli dokinuti sve prijave, odnosno sva financiranje toj zemlji, eh, iako se radi o neta platitelju, iako zapravo samo njima vraćate novac koji su oni uplatili. Dakle, da li biste još uvijek mogli eh, prekinuti financiranje takve zemlje? Možda se mogu ja vratiti eh, na časak sa tim pitanjem. Prvi dio mislim da govorite na razini projekta, a e, spomenuli ste smjernice. Dakle, ne znam, nije mi skroz jasno o kojim smjernicama govorite. Jer e, mi predstavljamo kohezijsku politiku i radimo u kontekstu programa kohezijske politike. Dakle, imamo program o kojem se raspravlja između država članica koji komisija usva i program koji postavlja glavne prioritete za trošenje. Dakle, program za istraživanje i inovaciju sa tri prioritetne osnove koje ukazuju na ciljeve i kako će ih se ostvariti i kakav se tip aktivnosti može podržati. E, posao e, upravljačkog tijela je izabrati pojedine projekte koji će ispuniti te ciljeve. Komisija se ne bavi pojedinim projektima, to je odgovornost države članice. Dakle, dok god država članica odabire projekte koji e, poštuju pravila prihvatljivosti prema našim uredbama i koji će ispuniti tražene ciljeve, e, odgovornost je samo države članice. Problem koji bi država članica mogla imati je da je vrlo loše izabrala sve svoje projekte i da se ne ispunjavaju rezultati, e, tada, dakle, očito postoji određeni neuspjeh u programu i kao što je Rudolf spomenuo, u nekim okolnostima kada bi došlo do zatvaranja programa, ako niste ispunili rezultate, možete u krajnjoj liniji e, može doći do korekcije, ne zbog jednog konkretnog pojedinog projekta, već zbog toga što niste ispunili cjelokupne ciljeve e, na koje ste se obvezali. A što se tiče druge točke, ponovo nakon što komisija usvoji projekt, država članica ima određenu sigurnost da komisija ne može jednom reći prostite predomislili smo se, ne može, ne smatramo da taj projekt dobar. Dakle, država članica dobiva potrebnu sigurnost, stabilnost i ukoliko se projekt financira unutar određenog okvira, država može biti sigurna da može kasnije tražiti troškove, dobiti povrat i tako dalje. Jedna stvarna ovlast komisije u provođenju e, financiranja programa je ova odredba koja se tiče preporuka vezanih uz pojedine države, gdje može reći nešto se ozbiljno dogodilo, imamo preporuku za državu članicu koja podržava vijeće i možemo reći prisiliti državu članicu da preusmjeri financiranje u neko drugo područje. Tako da mislim da ovaj scenarij koji ste spomenuli zapravo ne bi se mogao dogoditi, barem ne u kontekstu programa kohezijske politike. E, hvala vam. Što se tiče investicijske klauzule, e, koliko ja razumijem stvari, nedavno je predstavljen investicijski plan koji se više tiče e, novog instrumenta, dakle, Europskog fonda za strateške investicije, za razliku od Europskog strukturnog i investicijskog fonda. Dakle, u kontekstu strukturnog investicijskog fonda prije određenog vremena raspravljalo se i postojala je neka marginalna fleksibilnost koja se mogla primjenjivati na pojedine slučajeve u prošlosti, no prema našem shvaćanju pravila igre se zapravo ne bi trebala niti mogla prerazmatrati u ovom trenutku. Tako da smatram da se ova rasprava uvelike nadovezuje na moguće doprinose država članica novom instrumentu koji će biti stvoren. Dakle, mislim da nema direktne veze s našom politikom toga. Zahvaljujem gospodine Nistler. I možemo sada nastaviti sa trećim dijelom. Riječ dajem gospodinu Franku Sebertu, e, ravnatelju revizije, koji će govoriti o upravljanju i kontrolama novoj kohezijskoj politici. Izvolite. Zahvaljujem predsjednici, dobro večer svima. E, ja ću se sada malo više pozabaviti praktičnom provedbom projekata, programa i pitanje na koje je odgovorio Nikolas je zapravo vrlo dobro uvod to. Rekao bih vam zapravo par stvari o sustavu kontrola i upravljanja i pojedinim odgovornostima e, koje uglavnom leže na državama članicama e, što se tiče primjerice dnevne provedbe, e, nadgledanja, izvješćivanja. Nakon toga reći ću nešto o odgovornostima za reviziju, podijeljenima između države članice i komisije. I treći dio prezentacije će se baviti različitim e, alatima kojima se brinemo da se e, na odgovarajući način e, provode financiranja i kakve financijske ispravke mogu biti upotrebljene za novo programsko razdoblje. Započet ću sa jednim slajdom koji možda malo komplicirano dijelo, ali samo ću vam dati različite e, slojeve kojima se e, brinemo o regularnosti naših rashoda i s ovim prikazom želim ukazati zapravo na to da kao što vidite s desne strane imamo određene elemente koji dolaze na red prije usvajanja samih programa. Konkretno pregovori i proces e, određivanja programa koji pruža jamstva što se tiče legalnosti i redovitosti budućih rashoda. Zato imamo niz aktivnosti ili predovjeta tijekom same provedbe programa e, od verifikacije, certifikacije, revizija sve do nadzora komisije. E, iz grafikona također možete vidjeti da su zapravo odgovornosti podijeljene između nadležnih tijela države članice, dakle tijela koja su imenovana za svaki program, tijela nadležena za upravljanje, certifikaciju i uloga i uloge, s druge strane komisije e, u smislu nadzora koja dolazi na samom vrhu piramide. Zapravo ovdje se podsjećamo na to da uz e, zajedničko upravljanje i komisija i države članice snose dio odgovornosti, ali e, svaka u skladu sa svojim dužnostima i odgovornostima. E, uredba postavlja jedan niz načela, načela koja moraju poštivati svi sustavi koji se bave kontrolom i upravljanjem, konkretno opisom funkcija različitih tijela koje se koja su uključena u provedbu programa, zatim razdjela funkcija između tih pojedinih tijela, zatim postupci kojima se osigurava redovitost, ispravnost korištenja troškova, a zatim što se tiče detalja i računalni sustavi za pohranjivanje i izvješćivanje e, podataka i to osobito financijskih podataka i pokazatelja, te sustav izvješćivanja i e, na i monitoringa za zadatke koji su povjereni nekim drugim tijelima. I na kraju naravno revizija za svaki program kojim se pobrinjava sprječavanje, otkrivanje i ispravka svih mogućih nepravilnosti i prijevara unutar sustava. E, e, riječ prijevara je nešto što je nadodano našoj uredbi za razdoblje od 2014. do 2020. Ukratko bih samo e, prošao kroz funkcije e, pojedinih tijela e, nadležnih za programe u državama članicama. Dakle, imamo upravljačko tijelo u svakom programu koje upravlja programom u skladu sa načelom dobrog financijskog upravljanja i kao što je Nikolas objasnio, to upravljačko tijelo prije svega nadležno je za izbor projekata za programe koji su u skladu sa uspostavljenim kriterijima i prioritetima samih programa ovo upravljačko tijelo mora se pobrinuti da e, sve aktivnosti doprinose ciljevima prioritetne osnove unutar okvira o kojem smo malo čas slušali i mora se pobrinuti da su svi uvjeti zadovoljeni za regularnost, za zakonitost troškova koji će kasnije biti prijavljeni komisiji. E, konkretno da korisnici, dakle javna ili privatna tijela koja će na terenu provoditi samu politiku, sami odabrani projekt, da će da ti korisnici e, jasno razumiju uloge i obaveze u smislu o čemu se zapravo radi sam projekt za koji se prijavljuju za sufinanciranje, koje su obveze u smislu poštivanja pojedinih pravila, dakle izvješćivanja, i provedbe samog projekta te ispunjavanja nužnih proizvoda ili usluga u skladu sa odlukom upravljačkog tijela. To je vrlo važno kako bi se e, mogli pobrinuti da postoji prihvatljivost za pojedini e, projekt. dakle, ne radi se samo o prihvatljivosti projekta, već bi provedba tog projekta morala biti e, u skladu sa onim što je odobreno. Upravljačko tijelo mora zadovoljiti je uvjete u smislu financijskih e, kapaciteta korisnika e, da provede same projekte kao i operativnih kapaciteta i na kraju upravljačko tijelo mora provesti takozvanu upravljačku verifikaciju, što je verifikacija svih prijava za povrat troškova korisnika kako bi se pobrinula da troškovi koje e, potražuje korisnik su u potpunosti regularni, e, zakoniti i u skladu sa projektom koji se provodi na terenu. E, ta verifikacija, kako ih mi nazivamo, zapravo je prva linija obrane protiv određenih nepravilnosti, jer upravljačko tijelo ne bi moglo verificirati nikakve e, zahtjeve za troškove ukoliko detektiraju nekakve probleme. Upravljačko tijelo to mora učiniti kroz administrativne promjene, provjere, dakle administrativne verifikacije koje se u 100% provode za svaki euro koji upotrebljavaju, e, koji je usmjeren e, korisnicima, e, uključujući i provjeru pojedinih dokumenata na temelju kojih se traže troškovi. I na temelju uzoraka određenih mora se provoditi i same kontrole na terenu kako se kako bi se moglo verificirati da su svi zahtjevi u skladu sa računovodstvenim dokumentama, dokumentima koji se može naći na terenu, a isto tako da se fizički provodi e, same aktivnosti na način na koji bi trebalo. Ovo su zapravo iste odredbe kao i iz razdoblja 2007. do 2013. uz promjenu u vremenskom okviru verifikacije. E, dakle, to je povezano uz uvoz, uz nov, novi moment, to je godišnja revizija gdje upravljačko tijelo u trenutku podnošenja svih računa komisiji mora se pobrinuti da su sve verifikacije već provedene kako bi se mogla otkriti bilo kakva moguća nepravilnost. Ali postoje novi zahtjevi za upravljačko tijelo koji se u pretežno svode na nužnost e, učinkovitih i proporcionalnih mjera protiv prijevara, dakle usprkos svih postojećih kontrola jer e, rekao sam da postoji određena tipologija e, nepravilnosti, dakle nešto što je novo uvedeno u našu uredbu i mjere protiv provjere e, su dodane, te mjere trebaju biti učinkovite dakle doista pomoći e, borbi protiv prevara, ali isto tako moraju biti proporcionalne rizicima. Moguće je da neki programi e, imaju malen broj nekakvih dodatnih mjera koje se moraju provesti, jer su njihovi sustavi već prilično otporni na prevare, a drugi programi se možda moraju e, malo više pozabaviti tim razvojem tih mjera protiv prevara i zbog toga komisija nudi mogućnost pomoći u oblikovanju takvih mjera protiv prevare. Što se tiče izvješćivanja e, i odgovornosti upravljačkog tijela, postoje dva dodatna zahtjeva. Upravljačko tijelo mora e, sastaviti i potpisati izjavu koja se šalje svake godine komisiji o funkcioniranju sustava, o ispravnosti i legalnosti transakcija i o dobrom financijskom upravljanju taj dokument je vrlo važan jer se zapravo radi o obvezi upravljačkog tijela kojom ona preuziva, preuzima odgovornost za aktivnosti tijekom godine i obvezuje se da su provedene sve nužne aktivnosti kojima se e, obvezuje na zakonitost, regularnost i u kojem se obvezuje da će e, odgovorno izvješćivati o provedenim aktivnostima. Isto tako imamo i godišnji sažetak gdje upravljačko tijelo mora dati jednu sintezu svih svojih verifikacija koje je provela tijekom godine, tipa problema s kojima se susrela i isto tako komisiji reći što je, kakvu reviziju provela. Oba dokumenta mora biti podnesena komisiji svake godine do 15. veljače kao sastavni dio paketa dokumenta na koji ću se vratiti kroz trenutak. Dakle, ovo je bilo za upravljačko tijelo koje je osnovno u programu, a drugo tijelo je tijelo za certifikaciju. Zbog čega certifikacija? Zbog toga što to tijelo mora certificirati, e, ovjeriti ono što se šalje komisije u nekim državama članicama odgovorne su za isplate korisnicima. E, ovo tijelo za certifikaciju podnosi privremene zahtjeve za isplate tijekom računovodstvene godine, dakle od 1.6. Eh, do 31.6., a tijekom tog razdoblja, dakle računovodstvene godine, mora ovjeriti da troškovi kod koji se zahtijevaju od komisije se temelje na pouzdanim računovodstvenim sustavima, na provjerljivim dokumentima priloženim, isto tako da je sve bilo podložno verifikaciji upravljačkog tijela. Tijela za certifikaciju također mora imati e, kompjuterizirani računovodstveni sustav za bilježenje svih financijskih aktivnosti i što se tiče prihoda i što se tiče rashoda i što se tiče ispravaka. I to je novi element u razdoblju za 2014. do 2020. Dakle, ovo tijelo mora e, dati račune komisiji e, svake godine do 15. veljače i ovdje bi se zapravo trebalo raditi o regularnim zakonitim rashodima, a tijelo za certifikaciju brine o potpunosti, preciznosti, istinosti tih računa i o tome da li svi e, rashodi odgovaraju primjenjivim zakonima. Dakle, to tijelo se brine o zakonitosti i ispravnosti e, troškovne dokumentacije koju podnosi komisiji na temelju verifikacije i revizije koju je provela o programu. Uredba također predviđa da tijelo za certifikaciju može biti spojeno u jedno tijelo sa upravljačkim tijelom, što je podložno također načelu odvajanja pojedinih funkcija. Treće tijelo za svaki program je ono zaduženo za reviziju. Od, u razdoblju 2007. do 2013. E, tijelo za reviziju e, postavljalo je strategiju za svoga rada koja mora biti na raspolaganju komisiji na zahtjev. E, za početak bih ovdje rekao da ovo tijelo može imati ulogu u procesu izbora, jer prema uredbi tijelo za certifikaciju i upravljanje e, da njih imenuje država članica nakon procjene neavisnog revizijskog tijela koje verificira da li su e, zadovoljeni određeni kriteriji imenovanja koji su dio uredbe o zajedničkim odredbama u većini naših država članica, e, dakle imamo informaciju, podatak da e, će ovo tijelo biti neovisno tijelo koje e, radi na procesu imenovanja odmah nakon samog usvajanja programa. Nakon što se definira strategija revizije, tijelo mora provoditi tijekom provedbe e, reviziju sistema, reviziju o učinkovitom funkcioniranju sistema naspram svih zahtjeva iz uredbe i u tu svrhu komisija ima definiranih 18 ključnih zahtjeva koji moraju biti ispunjeni za svaki sustav programa. Tijelo za reviziju provodi reviziju funkcioniranja svakih od svake od tih 18 e, točaka, tih 18 zahtjeva kako bi se provjerilo da li su sustavi učinkoviti. Revizija sustava također uključuje tematsku, tematske revizije, osobito one koje se bave e, pouzdanosti e, izlaznih indikatora, to je nova važna odluka naših programa i mogli bi također biti usmjereni na neka konkretna područja, primjerice e, rizičnija područja, na primjer kvaliteta e, verifikacije upravljačkog tijela e, kada se radi o natječajnom postupku, državnoj pomoći ili provedbi novih mjera protiv prevara. To su dakle sustavne revizije, odnosno revizije sistema koje se provode iz godine u godinu. Nadalje, tijelo za reviziju mora svake godine provoditi e, revizije svih aktivnosti na temelju reprezentativnih uzoraka, što bi načelno trebali biti statistički uzorci, e, na temelju kojeg se može dati revizijsko mišljenje o funkcioniranju sustava i o zakonitosti i ispravnosti svih aktivnosti. E, ovdje se radi o aktivnostima koje stvaraju troškove tijekom računovodstvene godine. I novi element u radu ovog tijela jest da moraju provesti reviziju računa koje kojim podnosi e, tijelo za certifikaciju i koje se dakle predaje komisiji do 15.2. Ovo će sve svake godine omogućiti tijelo za reviziju da za svake godine, svaki program komisiji da cjelokupno kontrolno izvješće i mišljenje o reviziji o računima o zakonitosti i ispravnosti troškova e, i o učinkovitosti funkcioniranja sustava tijekom računovodstvene godine. Komisija sa svoje strane mora provoditi nadzor e, kroz strategiju. Iako vezano sustav odabira za programe e, za preko 500 milijuna, komisija može e, tražiti paket za imenovanja kako bi ga provjerilo. Za Komisija će kada primi ove pakete provesti e, reviziju na početku programa dok 2016. ne zaprimi prva revizorska mišljenja. Mi blisko surađujemo sa e, tijelima za reviziju kako bismo im dali smjernice, metodološke alate koji će im pomoći u njihovom e, radu u sljedećem programskom razdoblju programi koji će koristiti više fondova će zapravo osigurati da e, bližu suradnju e, osmislili smo ono što nazivamo jedinstvena strategija za reviziju za razdoblje 2014. 2020. E, koja zapravo dijeli alate i stavlja ih na korištenje ovim tijelima. Također imamo snažnu koordinaciju i, e, među e, ovim tijelima za reviziju. Sastajemo se redovito, na, tim sastancima raspravljamo o metodologijama. Uredba nam daje poticaj e, da imamo što snažniju koordinaciju za smanjenje revizorskog posla u u onolikoj mjeri kojoj se možemo osloniti na e, tijela za reviziju nacionalna tijela e, i to svaki puta kada je to moguće. Dakle, posao, revizijski posao koji odrađuje komisija svake godine zapravo se komisija suoči, e, zapravo provjerava sve ove dokumente koje zaprima do 15. veljače svake godine kako bi do, iznijela zaključke o jamstvima koje možemo imati vezano uz rashode, odnosno troškove koji su plaćeni, te kako bismo izradili procjenu rizika, dakle e, ciljane revizije na programima gdje smatramo da postoje sumnje vezano za zakonitost, odnosno ispravnost, regularnost računa nakon ovih ciljanih revizija komisija može odlučiti, odnosno možda mora pokrenuti postupak financijskih korekcija u određenim uvjetima koje predviđa uredba. Kako bi e, imali jamstva, revizorska komisija provodi nadzor nad e, provedbom revizija. U prethodnom e, programskom razdoblju na e, šest mjeseci se provela revizija u programima za koje se pokazalo da postoji potreba da komisija provede dodatne provjere vezano uz neregularnost sa e, ozbiljnim financijskim posljedicama. E, I u sljedećem programskom razdoblju namiramo uključiti ovakvu mogućnost e, ukoliko države članice ne pošalju jedan od pet potrebnih dokumenata do sredine veljače. Što se tiče obustave plaćanja, postoji mogućnost e, za komisiju da obustavi e, rok e, za plaćanje ukoliko imamo dokaze o ozbiljnom narušavanju sustava za upravljanje. Također, postoji mogućnost E, obustave isplate sredstava u slučaju da e, država članica nije poduzela mjere da popravi ovu situaciju. Ovakve Mislim da je Rudolf govorio o uvjetima e, za obustavu plaćanja, a koje su povezane uz dobro financijsko upravljanje. Ono što je novo po pitanju financijskih korekcija a to je treći e, pravni instrument koji komisija ima na raspolaganju, jest da komisija sada ima mogućnost provesti neto financijske korekcije u određenim uvjetima. Financijske korekcije provode, e, u prvom redu provodi država članica, kao što sam rekao u okviru zajedničkog upravljanja, to je odgovornost države članice, dakle da korigira nepravilnosti, ispravlja nepravilnosti država članica mora istražiti sve aktivnosti koje su u kojima u okviru kojih je nastupila, nastupile su ove nepravilnosti. Kada to čini, dakle kada otkrije nepravilnosti i provede e, određene e, financijske korekcije, uredba državi članici daje mogućnost da ponovo upotrijebi sredstva za druge aktivnosti prihvatljive aktivnosti. To je vrlo važno zato što to daje potice državama članicama da provode pravovremeno e, revizije. Međutim, e, komisija sa svoje strane ima mogućnost provoditi financijske korekcije kada postoje nedostaci u funkcioniranju sustava koji nisu ispravljeni od strane države članice i kada se ne pošti, e, naravno e, u tom smislu mora se poštivati načelo proporcionalnosti. Ono što je novo, novi e, pravni instrument koji komisija ima, dobiva ovom uredbom je mogućnost provedbe neto financijskih korekcija ukoliko komisija ili sudovi otkriju nedostatke u sustavu nakon dostave računa i popratne e, dokumentacije. Uvjeti su da su ovo veliki nedostaci koje e, se ne bi identificirali, odnosno utvrdili kroz dokumentaciju koja je dostavljena komisiji i za koje nisu nastupile korekcije, odnosno za koje nisu potuzete korektivne mjere od strane država članica. Ovdje govorimo o otvođenim nepravilnostima. Međutim, kada nije moguće, primjerice kada nepravilnost je sustavna i ne bi bilo ekonomično provesti korekcije, e, primjenjuju se paušalni iznosi za ove financijske korekcije. paušalni iznosi su uređeni delegiranom e, uredbom između e, 5% i 100%. Mislim, ovi paušalni iznosi mogu se koristiti bez eh, i na pojedinačne aktivnosti, pojedinačne operacije. Postoji također i mogućnost smanjenja, ali u slučajevima u kojima se javlja ponovljeno kršenje pravila i ozbiljni nedostaci u ovim sustavima, ovi paušalni iznosi se mogu povećati od strane komisije. Ovo su, dame i gospodo, e, glavne karakteristike sustava za kontrolu i upravljanje kako bi se e, jamčila zakonitost i regularnost e, troškova. Hvala. Hvala vam na vašoj prezentaciji. Dragi kolege, imate li pitanja nakon e, ove prezentacije? Da. Izvolite, gospodin Metrić. Vrlo kratko pitanje, bili ste vrlo temeljiti. Impresioniran sam vašoj prezentacijom. Koji je kriterij za odabir revizora u državama članicama? Moraju li e, da li, to, da li se to razlikuje od države do države na koji, e, kako se jamči snaga ovog sustava ukoliko e, su ta pravila različita, se razlikuju po zemljama. Ima li još pitanja? Da. Bili ste vrlo temeljiti, doista. Samo ću se dotaknuti nekih pitanja o kojima smo e, e, glasovali u okviru borbe protiv prijevara. Postoji dakle većina predstavnika ovdje, odnosno članova klubova zastupnika. Govorimo da se ovdje, da se e, borba protiv prijevara mora ozbiljno shvatiti ali smatramo da e, pretjerano detaljni zahtjevi za reviziju mogu dovesti do nepravilnosti upravo zbog složenosti uredbi e, koje se nameću krajnjim korisnicima. Da li smatrate, ne znam da li ćete to htjeti komentirati, ali da li smatrate da je, su ove izmijenjene uredbe o reviziji predstavljaju napredak u odnosu na prethodne u tu govorim o pojednostavljivanju pravila, a ne e, o napretku u smislu još jedna nova uredba. Zahvaljujem na pitanjima. Imamo li spreman odgovor? Da, izvolite. Thank you. Hvala vam na komentarima i vašim pitanjima. Što se tiče tijela za reviziju, oni, oni ne trebaju e, proći certifikaciju od strane komisije. Tijela za reviziju sačinjavaju, dakle odabiru, sačinjavaju države članice, vrlo često sto ministri financija ili inspektorati koji se bave financijskim kontrolama u državama članicama. To su, to je profesionalni kadar koji radi E, sukladno međunarodno priznatim e, standardima za reviziju. E, komisija vrši nadzor nad ovim revizorskim tijelima. Mi smo revidirali svih 20, 47 tijela revizorskih, a 43 od njih E, su u potpunosti poz, pozdani, dakle komisija se u potpunosti može osloniti na njihov rad. Ukoliko, ali ne, ne postoji e, službeni, iako ne postoji službeni okvir za njihov odabir, komisija nadzire njihov rad i surađujemo, uvelike surađujemo sa tijelima za reviziju e, i odlučujemo zajedno s njima u metodologiji našeg rada provodimo sustavne revizije i tome slično. Postoji sustavi koji se razlikuju među državama, različitim državama članicama, međutim tijela za reviziju obično su neovisna tijela, visoko profesionalna tijela, a ukoliko to nisu, mi poduzimamo mjere kako bi oni radili na razini standarda koji mi očekujemo. Ja ću se vratiti na drugo pitanje. Pošto je Frank rekao, ključno je da rad mora biti u skladu sa međunarodno priznatim standardima kako bismo osigurali kvalitetu rada. Što se tiče pitanja pojednostavljivanja, ne govorimo toliko o zahtjevima revizije, već o pravilima koja, s kojima se projekti, koje projekti moraju poštivati kako bi bili prihvatljivi i regularni. Možete ustvrditi da više pravila vodi ka više nepravilnosti i upravo zbog toga jedan od ciljeva u novoj uredbi bio je e, vidjeti na koji način to možemo pojednostaviti. To smo činili smanjenjem e, zahtjeva za prihvatljivost i nove mogućnosti pojednostavljenih troškova. Primjerice, država članica može reći da će koristiti mm, standardnu razinu iznos za troškove. Znači, paušalni pristup za određenu vrstu projekata. Dakle, postoje načini kako možemo za korisnike pojednostaviti e, ovaj e, proces. Neće morati dakle e, prilagati svaku autobusnu kartu kako bi opravdali određeni trošak primjerice. E, kada govorimo o RDF-u e, i javnim natječajima za radove, odnosno javna nabava, tu dakle vrijede e, jasna pravila i moramo osigurati usklađenost tim pravilima. Ako pročitate izvješće suda revizora, vidite da je u našem području politike puno toga je povezano s javnom nabavom. Ne možemo pobjeći od toga, niti to želimo. Javna nabava osigurava najbolju e, vrijednost za e, novac. Moramo, ono što mi moramo učiniti je dati podršku državama članicama kroz obrazovanje i edukaciju, što sustavno i radimo. Pojednostaviti što je više moguće da države E, članice ne bi trebali dodavati dodatna pravila kojima će dodatno otežavati ovaj proces, a mi ćemo usko nadzirati sve što se događa u ovom pogledu kako bismo jamčili da neće biti nepotrebnih dodatnih e, pravila koje će dovoditi do počinjenja dodatnih pogrešaka. Hvala vam. Hvala vam gospodo na vašim prezentacijama na detaljnim informacijama koje ste nam prikazali. E, sigurno sam da ćemo imati još e, pitanja u ovom pogledu u bliskoj budućnosti. Budite strpljivi. E, sigurno sam da ćemo pronaći odgovore za naša pitanja. Sljedeće, sljedeća točka na dnevnom redu, razno. Ne vidim da imamo nešto podrazno. Na kraju našeg sastanka sljedeći sastanci. Moram vas obavijestiti da će sljedeći sastanci biti ponedjeljak 19. siječnja od 3 do 6.30 popodne u Briselu i utorak 20. siječnja od 9 ujutro do 12.30 popodne. Htjela bih zahvaliti svim prevoditeljima u ime e, odbora i zatvaram sastanak regije odbora. Hvala.